takva imena poznajemo iz povijesti nogometa zapravo. Gospodin e, Gentilini je posebni predstavnik EU-a za blisko istočni mirovni proces. Ono o čemu smo jutros raspravljali u odnosu na Bliski istok ima naravno i veze i sa ovom temom o kojom ćemo sada govoriti. I mi smo rado željeli saznati na koji način ovaj razvoj e, događaja koji je opet doveo do nasilja u regiji gdje mi trenutačno gotovo da i ne vidimo šanse za kontakte i razgovore i to je težak razvoj događaja. Kako, se, kako doći do vjerodostojnih pregovora, do jednog mirovnog statusa koji e, bi obuhvaćao i židovsku državu Izrael i demokratsku e, državu Palestinu. Granice su tu e, upitne od 1967. i izgradnja povjerenja je vrlo teška u ovom kontekstu. Gospodine Gentolini, mene bi zanimalo na koji način kvartet u ovoj fazi ponovno može postati aktivan i stvoriti preduvjete za nove razgovore. E, kako predstavnike opet dobiti E, za jedan stol i ostvariti dodatni napredak. Evo, želim vam uspjeha u vašem predavanju. Hvala vam. Veliko je zadovoljstvo biti danas ovdje kod vas i pokušat ću iskoristiti ovih nekoliko minuta da vam izložim kako mm, vidim stvari na terenu. Ja sam u Jeruzalemu već, već šest mjeseci, razgovaram s obje strane i htio bih se osvrnuti na ono što je rekla gospođa Mogherini na plenarnoj sjednici prije nekoliko tjedana. I naravno koncentrirat ću se i na mm, aktivnosti podrške koje su jednako važne. Proći ću kroz tri stvari i to vrlo brzo. Jedna važna, dakle prva važna stvar je što se događa na terenu i kako zaustaviti nasilje. I reći ću vam što smo pokušavali učiniti zajedno s partnerima. Zatim ću reći nekoliko riječi o tome kako ponovno pokrenuti ovaj bliskoistočni proces i o strategiji e, provedbi mjera na terenu, kako vratiti povjerenje, ponovno pokrenuti e, pregovore. Te na kratko ću se na kraju osvrnuti na to kako e, zadržati otvorenim taj politički obzor. No, na samom početku htio bih reći dvije stvari. Što radi Europska unija? Europska unija je aktivni e, igrač i ja stvarno pokušavam pomoći koliko mogu u, svemu što radi institucije, vi kao parlament, Europska unija sa međunarodnim partnerima, SAD-om i ostalim zemljama i organizacijama e, radi sve što može i pruža liderima podršku kako bi se zaustavilo nasilje i ponovno pokrenuli pregovori. E, bili smo vrlo aktivni prošli mjesec, sastajali smo se u Rengi, bio je jedan sastanak u New Yorku i jedan u Beću prije nekoliko tjedana. Druga stvar, Europska unija i SAD su insistirali da se i regionalne e, države uključu u ovaj proces, to je Saudijska Arabija, e, Egipat i Jordan, zato što smatramo da imaju e, veliku ulogu koju mogu odigrati. Mm, ja sam putovao po regiji, bio sam u Kairu, Rijadu, Amanu i zaključak tog putovanja i tih razgovora bio je sastanak sa regionalnim akterima u New Yorku krajem rujna. Dakle, regionalna politika smatram da je to uh, vrlo važno. Dakle, prvo nasilje. Situacija se polako smiruje u Jeruzalemu. No, napetosti su još uvijek velike i e, jako je puno incidenata na zapadnoj obali. Stoga situacija nije dobra. Smirivanje stanja u Jeruzalemu, u Jeruzalemu je i rezultat uključivanja međunarodne zajednice. Ministar vanjskih poslova gospodin Kerry je posjetio e, Izrael prije nekoliko tjedana i mm, napokon su se smirile napetosti i nasilje oko svetih mjesta. Isto tako priznata je posebna uloga Jordana. I mislim da je to doprinijelo smirivanju situacije. Radi se na terenu i to kako bi se osiguralo dakle, te, mm, da se svakodnevnica oko tih svetih mjesta da se odvija normalno. SAD pruža podršku u tim naporima i mi to sve vrlo pomno pratimo na terenu. No svakako moramo puno više toga učiniti ako želimo e, zaustaviti nasilje. I to je ono što želim reći. Moramo ponovno pokrenuti politički proces i uključiti obje strane u pregovore, ako doista želimo da se nasilje smiri i na ostatku zapadne obale, te u pojasu gaze. Zato Europska unija i partneri mm, gleda je li moguće pokrenuti nešto na terenu, nešto što bi s jedne strane smirilo situaciju, a s druge strane pripremilo e, teren za e, pregovore. E, poruka koju šalju međunarodni čelnici jest da je ovo vrijeme za vodstvo i to s obje strane pravo vodstvo da obje strane to pokažu. I tražili smo i iz New Yorka i iz Beča se traži promjena politike. Želimo ponovno vratiti povjerenje, osnažiti palestince, ali istovremeno osigurati sigurnost u Izraelu. I to radimo, to pokušavamo učiniti i e, na zapadnoj obali i u pojasu Gaze i e, moramo raditi na rješenju dakle e, koje podrazumijeva dvije države. Mm, bilo je jako puno sporazuma u prošlosti. Neki od tih sporazuma se mogu provesti. E, obje strane mogu razmisliti o određenim koracima, gospodarska suradnja, institucionalna suradnja u području sigurnosti i to bi trebalo onda imati pozitivne e, učinke. Europska unija inzistira na tome i traži napore od obje strane. No, moram biti iskren, postoji jaz između te dvije strane. Jedna i druga strana kažu da su spremne nešto učiniti, no činjenica je da postoji jaz između onoga što palestinci očekuju i onoga što su Izraelci spremni učiniti. Ono što mi sada radimo jest je zapravo testiranje političke volje i jedne i druge strane. Jer želimo um, potaknuti jednu i drugu stranu da pokažu pravo vodstvo i želju za rješavanjem ovih problema. To neće biti jednostavno, ali ovo je vrijeme donošenja odluka i vrijeme je da vidimo postoji li politička volja da se stvari napokon počnu rješavati. Zatim, e, izaslanici kvarteta će putovati u regiju, dakle svi mi, neki od nas, neki smo već tamo i surađujemo na, teranu, na terenu, ali e, sa SAD-om i Rusijom bismo trebali e, posjetiti i razgovarati obje strane i vidjeti na koji način pokrenuti taj proces. I to bi se trebalo dogoditi u sljedećih nekoliko tjedana. Mm, treća najvažnija mm, stvar to jest posljednja stvar, jest kako mm, zadržati politički obzor otvorenim. Želimo započeti mm, vjerodostojni proces pregovora. Nadamo se da ovaj proces na terenu mm, može biti način da se to postigne. Nadamo se da će ove mjere na terene, terenu stvoriti novi zamah Mm, da će pomoći u tome i regionalni partneri i da će politika Europske unije biti vrlo jasna. Naš stav o um, dvije države na tom području je vrlo jasan. Posljednje je da ne trebamo pregovore zbog samih pregovora. To ne bi bilo korisno, upravo suprotno, bilo bi potpuno kontraproduktivno. Potrebni su nam ozbiljni napori da se e, situacija popravi, da se popravi e, svakodnevnica palestinaca na terenu i dakle, eto, to moramo učiniti. Eto, to sam htio podijeliti s vama, ali naravno otvoran sam za vaša pitanja i veselim se raspravi. Za vrijeme rasprave ću se moći onda koncentrirati na specifičnije točke. Hvala vam. Gospodža Mari. Hvala gospodine predsjedavajući. Htjela bih zahvaliti i čestitati gospodinu na djelovanju u području mirovnog procesa na Bliskom istiku. Sada već e, tri godine dok se bavimo ovom temom smo primijetili da e, predstavnici izraelske vlade i palestinske samouprave, imam osjećaj da su zapravo sada obje strane počele prihvaćati osnovu za rješenje. Kada izravno razgovarate s njima, vidite da su se relativno dobro približili rješenju. Čini mi se da je pravi problem, problem vezan uz e, povjerenje za provedbu odluka. I mislim da Europska unija ima važnu ulogu u pregovorima, ali i u toj vrsti jamstava. Jer kao što ste govorili, e, tu su bitne i zaljevske zemlje, jer e, su potrebna jamstva sa svih strana i e, mislim da je potrebna više koalicija zemalja za provedbu rješenja nego da je to bolje nego rješenje koje bi e, jamčili Ujedinjeni narodi i plave kacige u povjerenju koje je pomalo pomuljano. Još jedna stvar na koju bih vam htjela usmjeriti pozornost i zanima me vaša analiza tog pitanja. Radi se o problemi, problemu na neki način medijatizacije. Već nekoliko godina, možda četiri ili pet godina, godina dakle, već je e, postojao dijalog uz e, posredovanje SAD-a. U to vrijeme američki predstavnik je informirao medije i prije svega televizije o pregovorima, a to je e, dovelo do jake reakcije javnosti i samim time to je s vremenom dovelo do e, neuspjeha pregovora. Naravno, bitno je da svi razumiju kako idu pregovori, dakle sve strane kao i E, sami e, posrednici. I ono što je jako važno je uloga, odnosno igra e, novina i s izraelske i palestinske strane. Oni objavljuju lažne informacije kako bi isprovocirali publiku. A to je nešto što doista sprečava napredak u pregovorima. Uh, e, želim vam dobrodošlicu gospodine Gentilini, želim vam sve najbolje u vašem radu, vidimo vas kao partnera i nadamo se da i vi vidite nas kao partnere. Mm, nedavno smo imali e, dvije rasprave u parlamentu o bliskoističnom procesu kada nam je došla i mm, visoka predstavnica gospođa Mogherini. Siguran sam da vas je izvijestila o e, korisnoj i korisnoj raspravi i pratećim rezolucijama. Nadam se da ste dobili izvješće o tome zato što to predstavlja dakle, našu kolektivnu mudnost, mudrost. U parlamentu postoji visoka razina konsenzusa oko ove teme. Ja se nadam da vam to pomaže u vašem radu zato što možemo ostvariti velike e, značajne većine kad je riječ o tom procesu. Mm, podržavamo sve što činete vi i mm, gospođa Mogherini E, svi smo mi frustrirani ovim e, događajima i drago mi je da ste uključili i arapske partnere. U sljedećoj fazi vas molimo da zadržite ovako visoke e, ambicije. bilo je mnogo grešaka u prošlosti i vrlo je lako upasti u zamku niskih očekivanja. Shvaćam da je to vrlo teško. Gospođa Mogherini je bila vrlo ambiciozna. Vi ste je također podržali i parlament vas podržava. Tako da molim vas zadržite tu razinu ambicija bez obzira na sve prepreke na vašem putu. Znam da bi se smjernice o naseljima trebali, o, o rješavanju ovog sukova trebale izdati ovaj tjedan. Mnogi od nas se nadaju da će to potaknuti pregovore. Što se tiče porasta naselja, deradikalizacija je naravno vrlo važna tema i u toj regiji i u Europi. Zanima me imate li nam što reći o tome. Te na kraju, hoćete li nam nešto reći o pomirenju Palestine? Još uvijek o tome mnogo razgovaramo sa palestinskim partnerima. No, očito je da postoje velike prepreke prema tome. Predstavnici Fataha su se sastali sa nacionalnim vijećem Palestine, to znamo, ali htio bih rado čuti vaše komentare i ako mislite da mi možemo nešto učiniti, naravno rado ćemo pomoći. Ja, dank wel, meneer voorzitter. Eh, meneer Ja, hier zit ik zapamtio sam tri stvari iz vašeg kratkog izlaganja. Govorili ste o, procesu eh, transformacije koji je potrebno ponovno pokrenuti, kako bi se pokrenuo ponovno eh, politički pokrenuti. Eh, ali kako bi to funkcioniralo u pojasu gaze? Ali koliko znam, Mahmud Abbas je umoran, uskoro će prestati obnašati svoje funkcije. On nije baš mladić. I kad je reč o usmjerenju zemlje, to je bitna informacija. Na plenarnom zasjedanju Europskog parlamentu rješenje E, dvije zemlje nije se smatralo rješenjem koje obuhvaća e, dva, dvije države za dva naroda. E, Abbas je u arapskim, za arapske novine rekao da nikad neće priznati židovsku državu. Prema njima treba postojati država za palestince, ali ne za židove. E, jer on ne želi, zapravo on želi e, dvonacionalnu državu. Dosta iznenađujuće to što je on rekao, ali no e, timu bazen je zapravo onaj koji je bitan tu. Moram vam priopćiti da danas je umro Helmut Schmidt. ja, e, on dolazi iz političke stranke koje smo, kojom smo se mi znali sukobiti, ali je bio velik čovjek. Imamo mu dosta toga za zahvaliti. E, on e, je bio jedan od onih koji su praktički bili začetnici Europskog parlamenta. To ne smijemo zaboraviti, a i druga neka njegove zasluge kao što je dvostruka odluka NATO-a, ili e, njegov doprinos na području zajedničke valute. Bez njega ne bismo danas imali euro. Stoga mislim da se moramo, e, moramo se prisjetiti njegove, odnosno moramo spomenuti tu činjenicu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τζεντιλίνη, η Δυτική Όχθη, η Γάζα, Zapadna obala, pojas Gaze i Jeruzalem su bojno polje. Palestina raste na jedinstven način i po prvi puta u povijesti. Do sada 72 palestinca su poginula, 350 ih je u zatvoru, a značajan broj je i ranjen. Ako se uzrok zla otkloni, e, Dakle, to je potrebno napraviti, u protivnom će samo e, porasti opresija i apartheid. Odgovor Komisije i Vijeća Europske unije da politička predanost i e, participacija e, vezano dakle uz europsko sudjelovanje je provokativno. E, čuli smo da gospodine Netanjahu sumnja u rješenje koje uključuje dvije države. E, dok za vrijeme i razdoblja vidjeli smo da se zapravo e, teritoriji daju izraelskim doseljenicima. Krše se ljudska prava, i međunarodna humanitarna prava. Već drugi puta govori se o e, zabrani uvoza izraelskih proizvoda e, koji su proizvedeni u okupiranim palestinskim područjima. Napisano je pismo u kojem stoji da granice su rezultat pregovora između dviju stranaka i ako promijenimo granice, odnos Europske unije i Izraela će biti ugrožen. Očekujemo od vijeća i od komisije da provedu, e, odnosno primjene članak 79 između dviju stranaka. A e, ugovor o pridruživanju e, treba se zamrznuti budući da se mjere nisu provele na odgovarajući način. Gospodin Schmidt. Ispričavam se, malo sam se izgubio u prijevodu i malo sam izgubio pozornost. Gospodine Gentilini, dobrodošli u ovaj odbor smatramo vas e, jako važnim sugovornikom u ovoj, ovoj raspravi, ali teško je zapravo znati od kuda početi e, raspravu. Također, nažalost, e, nisam čuo početak vašeg izlaganja, ali sam dobio informacije o njemu. S obzirom na to što se sve događa na terenu, teško je vidjeti drvo od šume. Meni se čini da i palestinske vlasti i izraelske vlasti zapravo gube kontrolu nad igračima na terenu. E, I Izrael gubi kontrolu nad, e, onim, nad onim što se događa na ulici, a tu su i e, doseljenici u palestinska područja. E, njihov broj se povećava i e, razmjeri izgradnje koja se tamo događa su doista veliki. I samim time je provedba rješenja od, s dvije države e, sve teža. Ono što je gospodin Howitt govorio o palestinskoj pomirbi. Kakve ste razgovore vi vodili kako bi se olakšala ta pomirba? Jer Isto tako kad je riječ o e, susretima s palestinskom arapskom zajednicom, e, e, kakve ste sastanke imali s predsjednicima Kneseta? Ako niste održali takve sastanke, možete li nam reći kada to planirate, jer su oni ključni sugovornici u ovoj raspravi. Isto tako očekujemo isto tako smjernice o označavanju proizvoda iz naselja Vidjeli smo kako je Europska unija e, reagirala e, kada je došlo do e, nezakonitog pripajanja Krima od strane Rusije. Vidjeli smo da je došlo do zabrane uvoza tih proizvoda no možete li nam e, dati određene informacije o tome hoće li se takve smjernice primjenjivati i e, na one organizacije koje e, posluju sa poslovnim subjektima u tim naseljima, a ne, neće se samo primjenjivati na proizvode iz tih područja. Gospodin Castaldo. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala gospodinu Gentiliniju na dolasku. S obzirom da smo imali priliku za, i da imamo priliku za razmjenu mišljenja, imam tri pitanja. Što mislite o mogućnosti ponovno e, pokretanja ovog procesa e, uz sadašnje vodstvo? S obzirom na to da postoje signali prema kojima i sadašnje vođe su zapravo djelomično taoci e, ekstremnije polariziranim elementima, odnosno elemenata. Drugo, kad je riječ o zaljevskim zemljama, vi ste govorili o pozitivnom doprinosu. Što mislite, što mislite o savezu Izraela i e, Saudijske Arabije. I to pogotovo u kontekstu Sirije. I općenitije govoreći o e, u kontekstu Irana koji naravno ima i tu nuklearnu dimenziju koju ne smijemo zaboraviti. Prema izrazom veleposlaniku E, u Ujedinjenim narodima. To su važna događanja koja se događaju na marginama, ali je bitno da znamo što se događa. Ne možemo blokirati ponovno otvaranje pregovora, jer Saudijska Arabija ovisi o e, Izraela i to je nešto što je jako bitno i za pregovore s Palestinom. Kad je riječ o, uloge, o ulozi Europskoj, Europske unije što mislite o mogućnosti slanja mirovne misije na okupirana područja i to u istočni Jeruzalem i na zapadnu obalu? Mislite li da bi bilo to moguće? Kakav savjet biste nam mogli poslati, e, poslati u tom smislu? Gospođa Weifer. Hvala. Ja sam predstavnik Nizozemskog senata. Prijeći ću na nizozemski. Moje pitanje odnosi se na obnovu mirovnog procesa na Bliskom istoku. Kao što je rekao gospodin Gentilini, nikad nije bilo hitnije ponovno ga pokrenuti s obzirom na nestabilnost regije. Moje pitanje je sljedeće. Da li posebni predstavnik misli da rješenje koje uključuje dvije države je i dalje najbolja osnova za mirovni proces za obje strane? Ideje jedinstvene države sa dva etniciteta se ne čini realnim s obzirom na brojne poteškoće. Ja sam iz Haga, to je grad međunarodnog pravosuđa i meni se čini da bi bilo dobro na neki način testirati e, sukob, odnosno prilagoditi e, proces pravnom sustavu. S jedne strane postoji postojeća država, država Izrael, Postoji zatim pravo na samoodređenje palestinaca, zatim postoji e, pravo e, okupatora, a zatim postoji i pravilo e, primjene sile i pravilo tolerancije. Dakle, postoje određena pravila koja su tu ključna. I da li posebni izaslanik misli da je to doista najvažniji pravni okvir i Europska unija često misli da je soft power normativna sila a američke mirovne inicijative se ukidaju jer se, se nisu pokazali le učinkovitima. Pa me zanima što Europska unija može napraviti, kako reagirati kako bi e, potpomogla taj e, proces. Ne bi li Europska unija trebala preuzeti odgovornost e, nekoga ko bi trebao olakšati taj proces, možda bi Europska unija trebala posredovati. Što o tome svemu misli posebni zaslanik? To je europska inicijativa koja i zanima me bili, bilo moguće organizirati konferenciju u Bliskom e, istoku na temelju inicijative Europske unije. Možemo li se dogovoriti oko parla, par, parametara uvjeta mirovnog sporazuma u okviru pravnog okvira koji je nametno e, sud pravde? Kako e, do, doći do sporazuma po ovom pitanju. Evo, to su sve pitanja koja, imam, eh, koja sam pripremio za posebnog izaslanika. Hvala. Uh, thank you very much, uh, chairman. Well, um... Gospodin Van Orden, hvala. Znamo, a i na temelju riječi gospodina Netanjahua tijekom njegova posjeta Washingtonu, znamo da se on zalaže za rješenje koje uključuje dvije države. On je jasno rekao da da, on je za dvije države. Naravno, jedna je Izrael i demilitarizirana palestinska država koja priznaje državu Izrael. S obzirom da je Europska unija na, e, daje najveću financijsku potporu financijskoj samoupravi. E, mislite li da mi e, vršimo dostatan utjecaj e, kako bismo vratili palestince za pregovarački stol. Izraelci su rekli, prije svega Netanjahu, su rekli da su spremni ponovno otvoriti pregovore oni koji nisu spremni pregovarati su palestinci i što mi činimo po tom pitanju. Hvala vam sada zastupnik Adi Đorđo. Ne znam Mm, da li stvarno mnogi u ovoj prostoriji, uključujući gospodina Gentilinija, smatraju da je Izrael zaista zainteresiran da se pronađe rješenje na palestinski problem. Meni se čini da to baš i nije tako i da je to iluzija. Jedni način jest nametnuti kazne Izraelu ili sankcije, a to nitko ne spominje. Iran je pregovarao sa međunarodnom e, zajednicom zato što su mu nametnute sankcije. A kako očekujemo da će Izrael ozbiljno pregovarati sa međunarodnom zajednicom, ne bi li se riješio problem e, Palestine, ako ne pronađemo način da pritisnemo Izrael i potaknemo da nešto učini? Nisam čuo što je rekao kolega. Znači, ako stvarno želimo pronaći rješenje na ovaj problem, moramo biti ozbiljni. Zar Izrael nema nuklearno oružje? To nitko ne spominje. Kogod je bio tamo prvi, dakle, može imati nuklearno oružje. Volio bih da nam predstavnik komisije kaže da li se razgovara o e, nametanju sankcija Izraelu. Hvala vam. Gospodin Carver. Hvala predsjedniče. Gospodine Gentilini, e, došlo je do porasta nasilja i napada nožem na e, grad, ulicama gradova Izraela. 30. E, rujna kvartet je naveo svoj izjavi da postoje određene restrikcije za Izrael u, očekujem da retorika mora uključivati i pravo Izraela da postoji, ali u vremeno e, se od nas traži e, da zapravo više ne primjenjujemo povelju jer više nije e, relevantna. Pa, palestinski veleposlanik Indije rekao da Izraelci pretpostavljaju da ih mi želimo pristati, ali zapravo svi se Palestinci e, slažu s time da Izrael ne treba e, priznati. Ali priznavanje prava na priznavanje je e, nije isto što i priznavanje postojanja. Mi i dalje puno tražimo od iza Izraela a pritom još ni, nisu, nisu došli u poziciju da im se priznaje da postoje. A dok se to ne napravi, nećemo doći do trajnog rješenja za ovu situaciju. Hvala. Uh, Uh, we Poš, i mi se slažemo da je rješenje s dvije države uh, ključni element mirovnog procesa. Za regiju nema, uh, rješenja, nema budućnosti bez održive palestinske države. Podupirem napore kvarteta da postigne mir u regiji poslan, izaslanici kvarteta e, trebaju razgovarati i sa palestincima i sa Izraelcima u idućim e, nadolazećim tjednima. S obzirom, zanima me ko će biti strategija Europske unije prema Izraelu. Prema vašem iskustvu, hoće li Izrael dovoljno reagirati? Odra, druga pitanja vezana uz otvorenost Izraela prema razgovoru sa drugim arapskim vođama. E, isto tako, hoće li e, drugi omekšati svoj tvrdi stav prema Izraelu? Ili neki kažu da će omekšati stav, ali mislite li da su to samo prazna obećanja u ovom trenutku? Hvala. Thank you, chair. Uh, Hvala. Hvala gospodine Gentilini što ste došli i iznijeli svoje stajalište. Sasvim je jasno da je ovo kompleksno pitanje i da ovaj spor ima dugu povijest. Svaki puta kad postoji kad e, se raspravlja, čujete različite argumente sa svih strana. Ali ako napravimo korak nazad i pogledamo cjelokupnost ove situacije, onda neke stvari postaju jasne. Prvo, gubici gubitke uglavnom trpi palestinska strana. Naravno, ima gubitaka i na izraelskoj strani. Kad pogledamo cijelu povijest, e, vidjet ćemo da je tako. To je prvo. Drugo, zemlja o kojoj govorimo, Dakle, kada je e, spor započeo, Izrael je imao 35% zemlje, a 65% zemlje bila je, bilo je namijenjeno palestincima. A danas, kad pogledate situaciju na terenu, e, stanje se obrnulo. Trenutno Izrael drži 65% zemlje, a palestinci samo 35%. a budući da traje kontinuirano nezakonito naseljavanje, dolazimo zapravo do onoga čeg se bojala e, međunarodna zajednica, a to je da ideja s dvije države e, umire pred našim očima. Dakle, što možemo napraviti da bismo spriječili e, to nezakonito naseljavanje koje uništava ideju s dvije države? A drugo, što je možemo napraviti da bismo dali nadu palestincima? Jer kad pogledate e, patnju palestinske strane, oni su ti koji su dobili loše karte. Ja sam, dakle, e, e, posjetio sam izbjeglički logor i tamo sam susreo palestinsku obitelj i to tri generacije te obitelji ono što je bilo bolno, mislim da bi se svi složili oko toga. Dakle, ima, imate tri generacije u istom šatoru. Imate e, bebu koja je rođena u tom kampu, majka je rođena e, u drugom izbjegličkom logoru, a baka je rođena u trećem kampu, odnosno e, izbjegličkom logoru u Palestini. I moje posljednje pitanje za vas je sljedeće. Kada možemo očekivati europske e, smjernice za označavanje e, proizvoda iz naselja? Hvala, Papadakis. Gentilini, i to sas ήταν στη γραμμή της Ευρωπαϊκής E, što se tiče vašeg stajališta, Europska unija pokušava promijeniti palestinski problem, pokušava prikriti da postoji okupacija palestinskog teritorija i u tome je cijeli problem. Vi pokušavate promijeniti prirodu tog problema i naziv tog problema i nastavljate sa dobro poznatom taktikom. Što znači da izjednačavate e, dva počinitelja sa žrtvom. Vi optužujete ljude koji se bore protiv nezakonitog naseljavanja, bar e, vid i, i, i takvog ponašanja, njih optužujete kao teroriste. A Sjedinjene države neprestano podržavaju odnose s Izraelom, daju novac Izraelom i vlada ima velike odgovornosti i proveli su vojnu aktivnost plava zastava s Izraelom radi novih napada na palestince. Stvari su jasne koje je vaša stajalište u odnosu na okupaciju? I to provokativno izjednačavanje žrtve sa počiniteljem. Mi moramo pronaći rješenje u okviru neovisne održive palestinske države u skladu sa granicama iz 1967. sa Izraelom. A vama evo dajem riječ za zaključke. Mislim da imate zapravo što odgovoriti. Hvala. Uvijek je vrlo korisno doći ovamo, e, vidjeti koja su različita razmišljenja. Ja ću pokušati što bolje moguće mogu odgovoriti na komentare i brojne zanimljive e, mišljenja koje su iznesene i pokušat ću to učiniti u kratkom vremenu. Prvo pitanje je gospođa Alio Marije koja je međuvremeno otišla, ali ona je spomenula neka mišljenja koja u potpunosti dijelim. E, ono što je rekla o prihvatljivom rješenju solution acceptable, to je jako važno. Gledajući tu regiju zapravo postoje tu toliki izazovi i toliko otvorenih pitanja. Ako pogledate ovaj dio regije, ako pogledate izraelski mirovni proces, rješenje je tu. I neki su e, već i spomenuli to rješenje. Rješenje je rješenje sa dvije države. Ja mislim da svi ovdje znamo kamo treba ići na neki način je istina. Znači ne bi trebalo toliko trebati da se to ostvari jer to je ono što je realno moguće. Gospodin Hovit isto spomenuo neke važne, važne aspekte oko utjecaja te regije. E, ja mislim da je svima jasno da ovo nije bojkot i to pojašnjava situaciju. Radi se samo o provedbi EU zakonodavstva i nije to ništa novo. To su stvari koje već postoje. Još je nešto rekao važno o pomirenju. Naravno, to je još jedno pitanje u kojem sam ja angažiran. Naravno da postoje ograničenja jer tu je i europska politika koju ja strogo poštujem. Ja ne razgovaram sa Hamasom no, to pitanje pomirenja jest pitanje koje uvijek postavljam i s palestincima kada razgovaram s palestinskim e, vlastima. Ja vidim da oni imaju određeni angažman oko toga, ali mislim da definitivno treba više toga odraditi kako bi palestinska tijela ponovno e, pojačala svoju prisutnost u Gazi i mislim da je upravo ovo polazište toga. Gospodin Belder je govorio jesu li to e, lideri, e, zar ne vidimo određene elemente umora, zamora, činjenica je da svi lideri moraju pokazati da su sposobni voditi, moraju pokazati vodstvo. Mislim da je njima jasno, da je svima zapravo jasno eh, da je rješenje u dvije države, rješenje u granicama i 67. I to je ono gdje se, gdje se nalazimo. Gospođa Sakorafa također je spomenula jednu točku. Ono što pokušavam reći jest da nam je potreban politički proces da riješimo sva ta nasilja koja smo vidjeli na terenu. Osim toga pokušavam reći da ono što smo do sada radili je da testiramo političku volju, da to okončamo političkim sredstvima. Ja vidim i razumijem i vidim sve ovo što i vi vidite na terenu. No, ako želite biti od koristi, ako želite pomoći, onda treba <laughs> gurati lidere da iskoriste svoju politiku vodstva i da poduzmu hrabre korake kako bi stvari otišle dalje. Kada govorimo o koracima na terenu i stvarima koje su u skladu sa, sa e, prethodnim dogovorima, mislim da bismo mogli podržati Palestince, a i podržati sigurnost Izraela. Također je bilo riječi o pomirenju, još je jedna zastupnica govorila o pomirenju. To je također važna točka koju ja neprestano naglašavam. Također e, je dana indikacija same regije. To je jedna stvar koja nas još čeka. Trebamo vidjeti kako će to utjecati na razvoj događaja. Mislim da se sada trebamo usredotočiti na to što možemo učiniti kako bi stvari išle dalje. Što ćemo onda od toga? Ja se nadam da ćemo doživjeti da taj e, proces na terenu e, se nastavi. Zastupnik Castaldo je govorio o ulozi sadašnjeg vodstva te o mogućnostima koje imamo. Mislim da je jako važno raditi s onime što imamo i pokušati izvući najbolje što možemo. Uloga zaljevskih zemalja i zemalja u regiji je jako važna. i među svim tim zemljama Egipat definitivno ima ulogu kad je riječ o Gazi, Jordan ima tu ovdje ulogu, a Saudijska Arabija ima ulogu zato što je zapravo ta zemlja i započela mirovni inicijativu za bliskoistočni mirovni proces. Mislim da je to važna točka koju trebamo imati na umu i s kojom moramo početi jer je važno da ta arapska inicijativa je nešto što je, što predstavljeno i da se prihvati. Ono dakle što moramo učiniti i što trebamo gurati u ovom trenutku je upravo ovo gdje Europska unija zajedno sa partnerima iz kvartreta treba učiniti. Gospodin Šriver je spomenuo pitanje koje je bio, bilo i dijelom mojih odgovora do sada. Je li to rješenje sa dve države najbolje? Da, ja mislim da to je moguće rješenje i zapravo na brojne načine ono što vidite na terenu, sva to nasilje koje vidite na terenu e, je možda još jedna samo pokazate da trebamo ići na rješenje sa dvije države. Mislim da Europska unija jasno to vidi, a treba dosta toga poduzeti kako bi i to postao, postala realnost, stvarnost na terenu. Gospodin Van Orden govorio je o, o tome što je premijer Netanjahu govorio i govorio o tome da iskoristimo svoju prednost. Ja mislim da jest bitno da iskoristimo sve što imamo, obje strane to je jasno. Jer ono što tražimo od obje strane, a, da, a obje zagovaraju rješenje sa dvije države, jest da se to provede u praksu. I mi to trebamo podržati svim načinima ako se oni odluče za to rješenje. Mislim da imamo određenu ulogu u tim procesima, da je to politički prostor za Europsku uniju, da osigura da obje strane krenu tim putem. Osim toga, pitanje je bilo je li Izrael zainteresiran za to. neću ja sad ulaziti ništa od toga, no ono što je nama važno je da taj politički proces ide dalje, jer mislim da e, to e, može e, napraviti veliku razliku. Gospodin Kaveron je isto pitao da li Izrael ima e, pravo postojanja. Ja sam tu uputio na arapsku inicijativu koja je tu jako važna i koja na neki način odražava regionalne osjećaje. Ponuda je tu, ponuda je na stolu tako reći i mislim da je ona dobra osnova da se iz nje izrodi jedan proces. Gospodin Poš je e, govorio o tome što su ti konkretni koraci. Mislim da sad ne treba prolaziti kroz sve te stvari koje su već zapisane, koje postoje, sadržane su u procesu izosla i u aneksima. Ono čemu težimo je E, osnaživanje palestinaca, održanje izraelske sigurnosti i koraci koji mogu biti gospodarski, infrastrukturni, području sigurnosti, ali u kojima se uzimaju u obzir potrebe obje strane. Ja mislim da jednom kada pokrenemo taj proces, ako bude napretka po tom pitanju, onda možemo izaći sa više toga. I tu sam spomenuo e, arapskog mira. E, čuli smo i neka povijesna pitanja, pa evo ja mogu samo sagledati što mogu učiniti na terenu. To su te moje male ambicije. Ja želim pomoći. Povijest po mom mišljenju ne pomaže. Ono što mi trebamo je ići dalje i vidjeti što je ispred nas. E, ovo o čemu ste vi govorili je po mom mišljenju već u pripremi. Evo, mislim E, da sam odgovorio manje više još zadnji govornik. E, pa Europska unija ima e, svoje stajalište, a ovo je rješenje sa dvije države. Mm, ponovni povratak na granice iz 67. Ja nemam toliko o tome previše za reći jer Europska unija je tu svoje rekla. Hvala. Grazie Hvala vam na vašem izlaganju. Mislim da ćemo imati još druge prilike za razgovor jer bojim se da ova tema i ovi razgovori ne završavaju ovdje. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. Evo imamo samo minutu pauze. Uh, the passing uh, away of a major statesman Helmut Schmidt. Sa uh, da je pre, preminuo Helmut Schmidt, veliki državnik koji je bio ključan za stvaranje Europske unije i europski razvoj. Pitam se je li bismo možda trebali imati minutu šutnje u ime u čast kancelaru Šmitu. Ja dolazim iz Grčkog parlamenta, ne znam kakav je protokol ovdje, ali evo, čini mi se da bi minuta šutnje bila primjerena. The session to, uh, to the proxy in the EU neighborhood. E, otvaralo dakle e, ovaj dio dnevnog, točku dnevnog reda, e, a to su ratovi preko posljednika u susjedstvu Europske unije. Predsjednik Gruzijskog parlamenta je pozvan na sudjelovanje u ovom dijelu sastanka. Hvala vam što ste došli. I evo sad slijedom savjeta moje grčke kolege doista volio bih vas zamoliti za trenutak šutnje za Helmuta Šmita. Wir kommen Dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda, ratovi preko posrednika u susjedstvu Europske unije. Ovo je rasprava koju smo na neki način već i pokrenuli jutro sa kolegicama i kolegama iz balkanskih zemalja. A e, želi smo proći kroz ovu temu i sa znanstvenicima i to nakon rasprave o Bliskom istoku. Ja sam jutros već iznio svoje stajalište o tome, pa neću sada to ponovno ponavljati i e, želim omogućiti više vremena za raspravu. No, čini mi se da nisu još svi ni stigli. Gdje je gospodin Volščuk? So I think we can start. Who is first is first. I see here that uh, Dr. Kami... Vidim ovdje da je tu gospodin Kami Pekasten jedan, eh, prvi je na popisu govornika. On je profesor u John Hopkins školi eh, u Washingtonu na eh, predaje upravo na ovu temu. Pa neka on krene sa svojim predavanjem desetak minuta ili manje za početak. Evo imate riječ. Thank you for the invitation. It's... Sorry. <clears throat> the first topic is the proxy war itself. Prva tema su ratovi preko posrednika, to nije ništa novo, ratovi preko posrednika stari su kao i ratovi, daću primjer, američka revolucija počela je kao rat preko posrednika, koje su prednosti ratova preko posrednika? Zanimljivo, nisam razmišljala, nisam razmišljala o tome na taj način prednosti toga su e, mogućnost njekanja ili filtriranja između dvije snage koje su u ratu jedna s drugom. Time se izbjegava načelo eskalacije. Jedan, primjer toga je hladni e, rat e, jer to je bio recimo tu se velike sile nisu žele izravno sukobiti zbog opasnosti nuklearne eskalacije ali E, kroz ovih 40 godina od 45. bilo je na desetke takvih ratova. E, drugi benefit toga je kontrola troškova. To tu strana sila koristi lokalnog posrednika uz niske troškove i dobro je ako želite kontrolirati strateški dio teritorija gdje postoji resursi ili pravo plovidbe ili slično u svakom slučaju to, za to je onda zadužen vaš posrednik. Treća korist od rata preko posrednika je takozvana posrednička zamka, a to je takozvani asimetrični rat preko posrednika. Govorimo tu o asimetričnom e, ratu jer omjer troškova može biti 1 prema 100 ili 1 prema 1000 ili više od toga što zapravo omogućuje fiskalno krvarenje protivnika koji je angažiran sa silama na terenu i koristi i druge snage. Primjer toga su Amerikanci u Vjetnamu, Sovjetska unija u Afganistanu, a imali smo i drugih primjera u, Afganistanu i na iračkom području operacija. Ključ e, ovoga jest da se protivnik e, motivira na to da koristi redovne snage i da se angažira na tom frontu kako bi cijeli sukob trajao dovoljno dugo da ima fiskalnog utjecaja na tu zemlju. E, zatim govorimo o u 11. jer Sirija, i Irak se tu nisu, nisu primjeri. E, govorimo o neću govoriti o samim posrednicima, niti o regionalnim igračima, niti o velikim silama. Imamo različite vrste angažmana regionalnih subjekata. Neki su vrlo pasivni, a to je Izrael i Jordan, vrlo su oprezni, ništa ne rade, već samo gledaju sa strane no oni ako promjene svoje stalište mogu biti jako značajni u Onda imate aktivnije subjekte kao što je Turska koja je uvijek deklarativna i glasna, koja angažira nas izbjeglicama i podršku, daje podršku posrednicima u Siriji, ali lokalno ona nema takvu veliku moć. Onda imamo Saudijsku Arabiju i satelite e, Katar i neke druge e, koje su e, puno više angažirane sa regionalnim snagama. Jedna, jedna strana koja je još uključena je strateški razlog je Povrat na e, revoluciju i na rane 80. godine što je dovelo e, Iran do toga da angažira redovne stranke u Siriji. Ta e, je obveza omogućila Saudicima i satelitima da vode ove posredničke ratove. Nadalo se da se fiskal može ugroziti Armeni u odnosu na taj sukob u Siriji. Imate tu i pitanje reciprociteta sa Irancima koji su u Siriji, koji se bore protiv saudijskih posrednika i to je taj standard igre u kojem oni stavljaju jedni i druge pod pritisak i potencijalno ih dovode se regionalno u stečaj. Ono što trebate shvatiti da se to sve odvija u kontekstu gdje su cijene nafte vrlo niske, tako da su i Saudi Arabija i Iran ranjivi u fiskalnom smislu, a i suočeni su sa visokim domaćim političkim rizikom. Teško je e, voditi ratove ako imate male prihode u zemlji. To objašnjava i tenzije i nuklearni E, dogovor koji su Amerikanci napravili sa Iranom i davanje financijskih e, resursa Iranu koji inače ne bi bili na raspolaganju. Te tenzije između Saudijske Arabije i Sjedinjenih država dovodi me na to da govorim o Sjedinjenim državama E, Sjedinjene države su sada u izbornoj godini, tako da oni nisu toliko zainteresirani za vanjsku politiku. Oni koji razmišljaju o tome, a postoji konsenzus oko toga u Washingtonu, jest da je ta politika nedosljedna, kontradiktorna i tako dalje. I naravno tu se skrivnja svaljuje na trenutačnog predsjednika. Sam predsjednik u onoj mjeri u kojem se brine o vanjskoj politici, brine se i o vlastitom nasljeđu, a to znači tri stvari. Jedna stvar je da ne želi učiniti ništa glupo i drugo je da se želi usredotočiti na opasnost nuklearnog oružja u regiji i treće je da želi učiniti sve što je moguće kako bi izbjegao terorističke napade bilo protiv američkih interesa ili na američkom tlu taj strah od terorista je e, doveo do toga da se Sjedinjene države fokusiraju na ISIS, da su oni, oni su upravo zbog toga e, opsjednuti sa ISISom. E, taj fokus ima isti efekt i generalno gledano kao što je i opasnost kemijskog i nuklearnog oružja u rukama Iranca i Asadovog režima. Treći element politike da se ne učini ništa glupo E, jest e, doveo do i vrlo kontradiktorne politike gdje Sjedinjene države stavljaju pritisak na Izrael, ali ne do točke pucanja. E, mi smo napravili, oni su angažirani sa Iranom, ali nisu prihvatili Iran i Iran nije sada ništa veći prijatelj Sjedinjenih država nego što je bio prije. U svakom slučaju ne postoji zemlja u regiji koja bilo vjeruje niti podržava ili je uključenja u Sjedinjene države u toj e, politici. Sjedinjene države imaju i posrednike u Siriji. No e, i tamo su oni došli do one točke obzora i e, više nekako rješavaju štete u lokalnoj situaciji, a nemaju neke velike E, planove za budućnost. Što se tiče preporuka e, za politike, tu ću spomenuti tri točke. Prvo, političke i fiskalna ograničenja svake sile su ograničene, su ogromni. Znači tu je i Sjedinjene države i Europska unija, nema tu više toliko interesa, ani sposobnosti da se učini nešto drastično kako bi se promijenila događanja u regiji. Čak i kada bi bilo, nema tu dobre politike, to je samo veliko kockanje sa velikim nedostacima. A treća točka E, jest ako postoji politika, vrlo je teško kontrolirati ishod. Ako e, morate biti vrlo prilagodljivi, fleksibilni kako bi e, se uklopili u stvari, u kako se stvari kreću u regiji. Mislim da se regiji treba pristupiti otvorenog uma, fleksibilno nacionalna referenca između Sirije i Irana je sada nestala. Slavimo 100 godina e, mirovnog sporazuma koje je stvorio Levet, ali mislim da je vrijeme da da prestanemo sa tim okvirom i da počnemo nešto novo. Ali mi razmišljamo o Levatu i o tim političkim strukturama jer ako Jordan se slomi i ako se suoči sa političkim teškoćama, onda to e, može dovesti do potpunog e, redizajna regije koje može dovesti i do stabilnosti koja, koja nam je nedostala zadnjih 150 godina. Hvala. Hvala vam. A sada ću dati riječ doktorici Katarini Volčik. Ona dolazi iz Centra za ruske i europske studije iz sveučilišta u Birminghamu. Gospodin Lukas neće moći održati izlaganje. Rekao nam je da zbog smrti Helmuta Šmita mora ispuniti svoje uredničke eh, dužnosti. Izvolite. Hvala vam na ovom odličnom uvodu, što mi značajno olakšava život. Ako pogledamo e, sudjelovanje Rusija u ratovima preko posrednika, to bi se moglo kratko sažeti kao strategija niskih troškova i visokih koristi, bar u teoriji. De facto situacija se znatno zakomplicirala i pokazuje da bilo koji rat preko posrednika donosi sa sobom svoje e, unutarnje rizike koji se trenutačno jasno vide u Ukrajini. No počnemo sa pregledom. Rusija je dva puta koristila vojnu silu na Krimu te u istočnoj regiji Donbas u Ukrajini. I ta se dva čina uglavnom povezuju, ali u principu služe različitim svrhama. Krim ima tri elementa. Tu je element kažnjavanja, odvraćanja ali prije svega ovdje je, dakle, e, ovdje se radi o ispravljanju povijesne nepravde. A Krim je zapravo vrlo uspješan e, slučaj takozvanog hibridnog ratovanja, dakle vještog miksa e, otvorenih operacija koje su tako precizno koordinirane kako bi se E, izbjeglo, izbjegao prag korištenja vojne sile. Tako da Krim se uglavnom gleda i u Rusiji i izvan Rusije kao jedna priča uspješnica. Drugi dio sukoba je mnogo složeniji. Najbliža analogija koju imamo je ona sa e, ostalim zamrznutim sukobima u postovjetskom prostoru. I mislim da je to zapravo pogrešna analogija. E, razlika u vremenu i u ciljevima je značajna. Svi zamrznuti sukobi su se dogodili odmah nakon raspada SSR-a i imali su e, različite etničke i teritorijalne komponente, a to, toga nema u Donbasu. Bez te etničke komponente što imamo u Donbasu i to prošlo još 20 godina nakon pada uh, e, SSR-a. Tamo imamo posrednički rat koji je maskiran u građanski rat. Dakle, riječ je o separatističkim težnjama koji se politički e, transformiraju u dvije različite republike. Dakle, Narodna republika koja je zapravo nasljeđe SSSR-a. Vojna sila se koristi na ograničen način. I kako bi se nagovorilo ciljanu zemlju da ispuni zahtjeve sile koja intervenira. Stoga se vojna sila koristi samo onoliko koliko je potrebno da bi se postiglo političke ciljeve. A ciljevi su e, neviđeni, bar ne u postsovjetskom prostoru do sada. Želi se odvojiti jedan dio ukrajinskog teritorija od države i pripojiti ga pod novim političkim uvjetima. To bi de facto stvorilo E, nekakvu vrstu ruskog protektorata ili enklave u, unutar Ukrajine. I to je vrlo ambiciozan politički cilj. Zašto uopće postoji taj cilj? To je zbog toga što se želi stvoriti neka nova vrsta ovisnosti između Ukrajine i Rusije. Postojeća ovisnost je višestruka ovisnost koju je Ukrajina naslijedila od SSR-a trgovina, energetika i politika, ta je strategija propala. I nis tom strategijom Rusija nije uspjela dobiti utjecaj kojeg je bila shvaćala kao zdravo za gotovo. Tako da taj politički cilj da se stvore e, granice i strukture mm, ukrajinske države. No, to je bilo uspješno do određene granice, zato što Ukrajina nije djelovala na na tome da odvrati ruske vojne sile s granice. Dakle, što imamo? Eskalaciju i deeskalaciju, hibridno ratovanje koje se temelji na plaćenicima i lokalnim volonterima, do ograničenog ratovanja na kojem su razmještene e, redovne, redovna vojska, no sve to traje, dakle, ograničeno vrijeme i na taj način se želi zadržati dojam kao da se tamo vodi e, građanski rat. Mnogi vjeruju e, da recimo Rusi ne bi tolerirali visoke troškove intervencije, a ako gledamo reakciju na sukob u Siriji, možemo biti malo i skeptični prema tom argumentu. Ovdje se želi uvjeriti Ukrajinu da je to građanski rat i da e, Ukrajina treba revidirati svoje teritorijalne strukture i uključiti regiju Donbas, ali po drugačijim uvjetima. No međunarodno gledano sve to omogućuje Rusiji da e, negira intervenciju i u principu Rusija može izgledati kao e, strana koja zagovara mir. Budući da ova strategija se temelji na ograničenoj sili, na kraju zapravo se e, očekuje od Ukrajine da ispuni ove političke zahtjeve. I zbog toga je to vrlo ambiciozan E, ambiciozna rizična strategija bez presedana. Zašto je ova strategija rizična? Zato što korištenje vojne sile na kraju legitimira zahtjeve. Dakle, mora se koristiti više sile i prije prvog sporazuma iz Minska i prije drugog sporazuma iz Minska vidjeli smo eskalaciju nasilja. To znači da samo na taj se način delegitimiziraju zahtjevi. Dakle, što se sada događa u Ukrajini? Pa u Ukrajini sada imamo neku vrstu otpora. Nisam srela ni jednu osobu iz Ukrajine koja će samo veselo provesti sporazum iz e, Minska i došlo je zapravo do zastoja. A Minsk 2 je vrlo interesantan sporazum, zato što ako pogledamo međunarodnu praksu, ono što imamo je dakle prvi sporazum o prekidu vatre, nakon kojega je uslijedio detaljni politički dogovor. Minsk 2 i Minsk 1 zapravo spajaju ta dva procesa u jedan i stvaraju vezu između korištenja vojne sile i političkog rješavanja krize. Sukob u Donbasu mm, zapravo ne ide prema pripajanju tog dijela Ukrajine, niti prema tome da to bude smrznuti e, konflikt, već e, je cilj tog sukoba da se e, ponovno razmotri teritorijalni ustroj Ukrajine. No traje, to traje već više od godinu dana. I nije, postupak nije baš jeftin i zapravo okupacija je relativno skupa. I vidimo u Donbasu da, dakle to je sada okupirani teritorij u e, Ukrajini i troškovi su visoki. 2,5 milijuna ljudi tamo još uvijek živi tamo i pol njih su umirovljenici koji dobivaju redovito mirovine i za njih se treba pobrinuti. No isto tako znamo da se javne usluge pružaju, da se ceste popravljaju e, brže nego kada je vlada u Kijevu bila zadužena za regiju no troškovi su vrlo visoki i u kontekstu šire krize to bi moglo imati značajan učinak. Stoga je intervencionistička sila spremna primijeniti vojnu silu ili se povući i pristati na malo manje ambiciozan malo manje ambiciozno političko rješenje koje dugotrajno zapravo neće ispuniti ciljeve. Što je važno kad je riječ o Ukrajini i o postovetskom prostoru? E, to je da do sljedeće godine, pardon, do prošle godine jasno se vjerovalo da postoji jasna razvijenost ruskih politika. Dakle, tako da ako pogledamo, e, ako usporedimo vanjsku politiku sa dvije tipkovnice, oni, Rusija ima dvije tipkovnice. A sada se smatra da je Rusija spojila te dvije tipkovnice i da imaju jednu veliku tipkovnicu. To zapravo znači da je sve to mnogo e, manje predvidljivo, ali i interesantnije. Tako da ono što vidimo u Ukrajini je usporedbi sa svim prijašnjim razvojima u postovetskim državama. Dakle, vidimo jedan novi model razmišljanja, vojnog razmišljanja u Rusiji, u kojem se kombiniraju vojni e, instrumenti, dakle zrakoplovi, tenkovi su stvarni i u Siriji, ali sa novim naglaskom na mm, iznenađenje i političku dvosmislenost. I upravo je zbog toga to toliko nepredvidljivo. I možda moja ključna preporuka bi bila da se ne koncentriramo samo na taktičke razvoje, već da razmišljamo o širim političkim ciljevima intervencionističke sile. Hvala vam. Hvala vam, počinjemo sa raspravom. Prvi je Šolt Nemec iz e, Mađarske. Mačarske. Nije došao još. Još jedan rad preko posrednika. Gospodin Ačobalis. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Dragi kolege, najprije mislim da moramo uh, nazvati stvari pravim imenom. Moramo priznati da ratovi preko posrednika u našem susjedstvu su ratovi protiv nas, protiv Evrope uh, Europe i euroatlantske civilizacije. Ako pogledamo rusku vanjsku politiku, možemo vrlo jednostavno identificirati uh, takozvanu rusku europsku agendu i ta agenda ima svoje prioritete. To je dakle prekinuti širenje Europske unije te utjecaj Europske unije na postsovjetskom prostoru. Zatim spriječiti europske institucije da preuzmu e, značajniju ulogu. Potaknuti e, europsku gospodarsku i energetsku ovisnost o Rusiji. Osnažiti e, podršku Putinu u europskim zemljama, podršku biznismena, istraživača, političara, aktivnih eh, političkih ličnosti, nevladinih udruga, te promicati unutarnje eh, mm, razdore u EU te oslabiti preko Atlantske veze. Događaje u proteklih nekoliko tjedana su jasno pokazali da se Rusija ne mijenja. Bumbaška kampanja u Siriji, Siriji je dovela do toga da je još veći broj migranata krenuo prema Europi. Isto tako čujemo podatke o novoj arktičkoj ruti iz Rusije preko Norveške u Europu. I norveški su uh, stručnjaci e, rekli e, da mnogi prelaze granicu biciklima uz pomoć Rusije. Dakle, ovih nekoliko primjera pokazuje rusku strategiju kroz političke i vojne instrumente. Dakle, da se destabilizira Europa, da se razbije naše jedinstvo, te da se preoptereti agenda europskih političkih e, čelnika. E, upravo sada u trenutku kada se bliži vrijeme revizije sankcija. E, sankcije su nametnute zbog rata koji je pokrenut u Ukrajini. Učinak sankcija i strah od novih sankcija su ključni čimbenici koji su zaustavili Putina na neko vrijeme i zaustavili njegovu agresiju. Stoga moramo djelovati kod kuće, definirati vlastita pravila i onda slijediti ta pravila. Dakle, bilo da je riječ o borbi protiv političke korupcije, osiguranje transparentnosti e, financiranja naših političkih stranaka ili komuniciranju naše vizije da će Europa biti cijela i slobodna. Hvala vam. Hello. I will speak in uh, Romanian. <clears throat> Dobar dan, evo ja ću govoriti rumunjski. Are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 i želimo i dalje biti geostrateška jedinica. Čak i kad govorimo o eh, bliskoističnoj krizi, moramo se sjetiti drugih sukoba poput onog u Pridnjestrovlju. Sve to predstavlja prijetnju Europskoj uniji. Zemlje koje su u najslabijem položaju kad je riječ o ratovima preko posrednika su zemlje na istoku Europe te u susjedstvu e, Rusije. Kako će Europska unija reagirati u slučaju invazije ukrajinskog, na ukrajinski teritorij? Europska unija ima vrlo dugačku granicu sa tom zemljom. I u ovom slučaju, za sada je ta granica još uvijek vrlo sigurna. Hvala vam. Gospodin Papadakis. Mi smo već razgovarali o svemu tome, ali zapravo nitko ne može e, reći zašto se ratovi uopće događaju. To su imperialističke intervencije kojima se pokušava kontrolirati tržištem, e, nafta, plin i mm, transportne rute. A budući da razgovaramo o posrednicima, ovdje skrivamo činjenicu da velike druge imperialističke stranke će imati druge e, interese, imaju svoje interese i one ulaze u ratove zbog nekih drugih ratova. I naravno svaki srednji sloj ima svoj interes u svakoj zemlji. Neke se strane natječu jedne s drugom i zapravo nitko to ne čini za svoju dušu, svako ima neki svoj interes. I zato imamo i to natjecanje. E, spomenuli ste neke povijesne činjenice. Kako biste povezali ulogu e, e, Sovjetskog saveza i pomoći koja je pružena Afganistanu? jedno vrijeme smo imali ministra, ministricu obrazovanja, ona je bila žena. Kako, kakve to veze ima sa na, bombama napala koje je sad koristio u Vjetnamu? Es, Rusija je zaustavila Talibane, a Talibane su uhranile imperialističke snage Evropske unije i SAD-a. Kako možemo dakle danas ovaj kaos usporediti nakon imperialističkih intervencija u Afganistanu? Tamo vlada droga, siromaštvo. To je današnji svijet, a to je bio jedan potpuno drugačiji svijet u prošlosti. To su dva različita svijeta, ne možemo to Ačiū, ponė pirmininkė. E, norėčiau pridurti šiek tiek prie to. Ja bih e, dodala nešto e, ovome što su već rekli ostale kolege. Ono što danas nazivamo ratovima preko posrednika, mogu se, dakle to se može nazvati hibridnim ratovima. Jako puno ima literature na tu temu. Meni se jako sviđa jedna finska inicijativa. Oni su napravili jednu analizu i pripremili brošuru u Helsinkiju kada se okupila parlamentarna skupština OECD-a. I glavni zaključak te analize je da hibridni ratovi nisu ništa novo u povijesti ti neizravni ratovi, ti hibridni ratovi su postojali još ranije i e, Litva je bila jedan primjer toga, možete vidjeti kako smo mi bili okupirani 1940. Tada je to opisano kao da, se, e, kao da je zapravo država, to je stanovništvo sretno, kao da se slaže s time. Stoga hibridni ratovi nisu ništa novo, ali traže vrlo visoku razinu koordinacije. E, vlasti, mediji i socijalni akteri moraju koordinirano djelovati. I još bih e, spomenula da mediji koje financira Rusija e, su aktivni na zapadu. Možete otići dakle u neki hotel i tamo na savršenom engleskom imate kanal koji se zove Russia Today. Poslušajte taj kanal i tada ćete početi shvaćati što se tamo događa. Oni govore da ne postoje ništa gore od SAD-a i ništa gore od Zapada. I ja se mislim, ako ljudi e, svakoga dana slušaju to ispiranje mozga i to na savršenom e, engleskom, onda naravno da je to pranje mozga i tekako uspješno. Mi osjećamo mašinu propagande, jer smo mi tamo u susjedstvu, ali moramo svi zajedno djelovati ako želimo spriječiti da se naša, e, naše stanovništvo zavarava. E, zato što na kraju će sve završiti ratom. Ovo je tek pripremna faza. Sada moramo raditi e, na razmišljanjima i srcima naših građana i ne smijemo nikako izgubiti ovaj rat. Hvala vam. Evo s nama je sada i Edward uh, Lukas. Uh, on je viši urednik u ekonomistu i potpredsjednik Europskog centra za europske analize iz, u Washingtonu. Hvala vam što ste došli i molim vas da uzmete riječ na desetak minuta. Hvala vam. Hvala. Prije svega, gospodine Brok, e, zadovoljstvo mi je što putem video linka vam se mogu e, obratiti. Žao mi je što kasnim. E, razlog je to što je bivši kancelar Njemačke Helmut Schmidt preminuo a to je nešto što ćete vrlo uskoro vidjeti i na web sajtu The Economist. Ispričavam se što zbog toga kasnim. Dopustite e, da se predstavim. Ovim pitanjima se bavim više od 30 godina. Bavio sam se Sovjetskom savezom i Sovjetskim carstvom u svoje, u svojedobno, zatim aktivnostima i za željezne zavise. Bavim se, bavio sam se pitanjem disidenata, e, pitanjem pitanjima su, za koje su mnogi europljani držali da nema razloga za brigu. 1994. godine Estonski predsjednik je govorio o opasnostima koje vrebaju 90. godina. Dakle, ovo što se događa danas nije novo, samo eh, mi nismo obraćali pažnju na njih. Isto tako, mislim da posebnu pažnju trebamo usmjeriti eh, na Litavce, Stonce, eh, Letonce, Ukrajince, Poljske, Poljake, Čehe, koji su dakle cijelo vrijeme bili u pravu, bili su u pravu tada i sada su u pravu da ne smemo biti previše zadovoljni sami sobom i mislim da zapravo trebamo e, saslušati ono što naši kolege govore i o tome govori i kolega iz Litve koji je govorio o ratnom pristupu Rusije. E, ovaj, ova fraza rad preko posrednika je dobra fraza zato što se govori o tome da određene zemlje koriste posrednike da bi se uključili u rat jer to ne žele činiti izravno a na ovaj način stvaraju više značnost, odnosno ambivalentnost mislim da je predstavnik Grčke koji je malo prije govorio rekao da je to vrsta imperializma i da to čine i neke druge zemlje. To je točno. E, to je bilo tako i tijekom hladnog rata. Neke su se zemlje uključivale, neke na strani Amerikanaca, a neke na strani Sovjetskog saveza. ove tehnike nisu specifične isključivo za Rusiju. Međutim, mislim da trebamo kad govorimo o tome e, dobro baždariti vlastiti e, kompas. Kad govorimo o rogu Afrike, o različitim afričkim zemljama, trebamo to imati na umu. Međutim, postoji europske zemlje koje i dalje e, e osjećaju posljedice ovakvih e, taktika. I isto tako mislimo da trebamo paziti pozorno na ono što se događa e, u Ukrajini a trebamo obratiti pozornost i na e, to što se događa u baltičkim zemljama, Poljskoj i tako dalje. E, trebamo e, paziti na to što Rusija namjerava postići putem, putem ovih ratova, putem posrednika. Mi mislimo da se to odnosi na biznis, na gospodarska pitanja, na trgovinska pitanja, E, zato što mi vrlo često stvari svodimo na kategorije koje su vrlo jasno definirane. Postoji profesionalna etika, postoje institucionalne e, prepreke. Tako funkcionira naše e, društvo. Međutim, mi smo suočeni s protivnikom koji ne razmišlja na taj način. Prijetnja se može svoditi na propagandu ujutro, na, na boru protiv terorizma, odnosno obavještajne informacije za vrijeme ručka i tako dalje. Dakle, radi se o različitoj vrsti prijetnji i prijetnja dolazi um, od obavještajne zajednice u Rusiji pa do trolova iz poslovne zajednice putem Gazproma i tako dalje. Zatim tu je e, ruska diplomacija, ruska propagandna mašinerija. Oni svi zapravo rade istu stvar, odnosno teže istom cilju. I mi se teško nosimo e, s time. Mi mislimo da bi smo se trebali, da se s pitanjem energetike trebaju baviti energetski regulatori, pitanjem medija, odnosno ruske propagande, oni koji su zaduženi za medije i tako dalje. Međutim, u ovom ratu za sada Rusija pobjeđuje, mi se sporo budimo, sporo shvaćamo što se događa. Već niz, odnosno niz godina zapravo smo negirali da se išta uopće događa. A Rusija je e, napravila, postigla dosta velik napredak. E, oni su kupili e, podkupljive političare E, jako su e, povećali svoje vojne kapacitete. 90. godina kada sam ja bio tamo, e, ruska vojska, vojna sila je bila prilično smiješna, ništa nisu mogli napraviti, ali u proteklih 15 godina su se stvari promijenili. vidjeli smo u Siriji koji su njihovi dosezi. Vidimo da oni iz Kaspijskog jezera mogu slati rakete na Siriju. Imaju posebne postrebe, imaju elektronsku te obavještane kanale i tako dalje. E, Rusija isto tako postiže napredak i u području propagande. E, prije 15 godina e, ideja da ćemo imati problema s ruskom propagandom je bila smiješna i sa zapravo mislili smo da ništa neće, ne može poći po krivu sa slobodnim medijima. Međutim, oni su uspjeli razraditi e, protuzapadnjačku e, retoriku koja naglašava što ne valja sa našim sustavom i mi naravno pokušavamo uvijek ispraviti svoje pogreške i vidimo kako se to nama kakve to učinke ima. vidimo efekte ruske propagande u našim mainstream medijima. Rusi plaćaju dodatne oglase E, gdje tvrde da su to opće informacije o Rusiji, ali zapravo to pišu ljudi koje e, plaća e, Kreml. I mislim da treba odati počest Europskoj uniji, ali i bivšoj litavskoj vladi na trećem energetskom paketu, jer je to nešto što je spriječilo namjere E, Gazproma. Mi smo diversificirali nabavu e, plina. E, Litva je prije dobivala velike popuste na plin iz Gazproma. A Poljska isto tako dobiva svoj vlastiti plan, terminal za prirodni ukapljeni plin. E, dakle, ostvaren je određeni važan napredak, ali Rusija i dalje je u vodstvu. 2007. godine došlo do kibernetičkog napada na Estoniju, 2008. godine došlo do rata u Gruziji. U oba slučaja su se koristili e, posrednici internetski posrednici, tako da se nije znalo od kuda dolazi e, kibernetički napad. Napad u e, Gruziji počeo je u Južnoj Oseti i Abhaziji, a nakon toga uslijedio napad e, na Ukrajinu i koristeći DNR i LNR, to su dvije posredničke države. Tako da je Rusija postigla puno. Isto tako, e, ja volim kritička pitanja i ja bih voljela da ljudi budu dosta kritični i polemički nastrojeni jer ja volim razgovarati i raspravljati na taj način. Hvala. hvala, hvala vam što ćete pratiti ostatak rasprave te odgovoriti na pitanja koja će vam e, postaviti. E, a sada dajem riječ e, gospodinu Nemetu iz Mađarske. Hvala. Srdečan pozdrav kolegi Edu Lukasu. Hvala vam na vrlo temeljitoj analizi. Htio bih se osvrnuti na činjenicu da se sada suočavamo sa dva paralelna rata. Razgovaramo o tim ratovima zasebno, odvojeno. Htio bih vam čestitati na izjavi da je važno razgovarati o tim ratovima zajedno. Jer sada imamo rat u Siriji a imamo i rat u Ukrajini. I to nije dakle, odnos između tih ratova nije pitanje od sekundarne važnosti, jer njihov odnos postoji i mislim da nije slučajnost to što su usred ukrajinskog krimske krize se ruski zrakoplovi prema, uputili prema Siriji. To nije slučajnost. Mislim da trebamo pozorno pratiti interakciju između dvaju ratova. Sada smo pokrenuli bečki proces i dobra je vijest da je Europska unija uključena u taj proces zajedno s Iranom, Saudijskom Arabijom i Turskom ali što je s drugim procesima? Postoji, da li se dovolj, da li međunarodna zajednica dovoljno pozornosti e, posvećuje ratu u Ukrajinu? Postoji li politički proces koji e, bi pomogao e, rješavanju rusko-ukrajinskog sukoba? Jer ako još uvijek takva pozornost nije dovoljna, u svakom slučaju mi bismo e, trebali težiti političkom rješenju rusko-ukrajinskog rata. A sada bih se osvrnuo na ono što je rekao Ed Lukas, a to je da trebamo slušati naše prijatelje e, koji su u žive u zemljama na crti bojišnice. E, vaši vaša povijesna opažanja su vrlo vrijedna i činjenica da moramo pokazati solidarnost. Mislim da Bečki summit ide u tom smjeru, a nadamo se da će i sastanak e, na vrhu NATO-a u Varšavi također ići u tom smjeru. Kada govorimo o budućem političkom rješenju rusko-ukrajinskih napetosti, e, mi smo se trebali držati određenih načela vjerojatno je najvažnije načelo, ono što zovemo crvena linija, je to da okupirane zemlje poput Gruzije, odnosno Ukrajine, ne bi smjele doći u situaciju gdje nisu u stanju e, zadržati suverenitet kojim omogu i stabilnost kojim omogućuje da odlučuju o vlastitoj budućnosti. E, ponekad su potrebni politički dogovori. Međutim, ovo je crvena linija koju ne bismo trebali smjeli prijeći. Suverenost e, Ukrajine je nešto što u svakom slučaju treba poštovati. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Evo, e, ja sam ovdje, dobrodošli u naš odbor. Slažem se da ruska agresija e, na Ukrajinu i pripajanje Krima je potpuno neprihvatljivo. I to je nešto što ja stalno ime svog kluba ponavljam u okviru ovog odbora. I e, dio ukrajinskog teritorija je pod ruskom e, okupacijom. I ja sam svojodobno bio kritičan prema ono što se događa u Kremlju i govorimo o korupciji politič, e, političkih stranaka. Često govorimo o tome da Nacionalni front u Francuskoj stalno brani rusku politiku. E, istovremeno smo čuli da su posudili novac od ruskih banaka u Parizu. Međutim, uvijek se drži da odnosno da uvijek ste držali da su neprijatelji neprijatelja zapravo prijatelji i znam da ste imali stav e, vezan uz rat u Čečeniji prije deseta godina. Nedavno sam se vratio iz Afganistane. Čuo sam da su e, čečenski borci jedni od najžešćih boraca e, ISIS-a. Kad je riječ o Nagorno Karabahu, moram reći da podržavam rusku ruski angažman na strani Armenije. A kad je reč o Siriji, e, obično se kaže da je Aran, e, Asad loš, da ga Iran podržava, dok oporbu podržava Saudijska Arabija, Turska i tako dalje a istovremeno se šalju sredstva užasnim e, džihadističkim skupinama, možda uključujući čak i ISIS. U svakom slučaju situacija je prilično složena i teško je vidjeti koji su naši glavni geopolitički interesi, ali možemo li e, na neki način podijeliti odnosno zasebno gledati naše zapadne interese od e, angažmana Rusije e, dakle u Siriji, možda u Baltičkim državama, e, na Kavkazu i tako dalje. I možda trebaju svi sjesti za stol, Turci, Amerikanci, Europska unija, Iranci, E, trebaju sjesti zajedno za stol kako bi se riješio građanski rat u Siriji, što, naravno dovodi do migracijske krize u Europi. To je e, egzistencijalna prijetnja i ponekad trebamo balansirati između tih e, dilema jer imamo interese na, u jednom području koji su ovakvi, a na drugom crti bojišnice mogu biti drugačiji. Hvala. Hvala, Edvarde, što ste nam dali još dodatne informacije vezane uz ovu temu koja je doista važna. Mislim da nijedna država članica Europske unije može se oduprijeti hibridnom ratu koji dolazi iz jedne zemlje koju neću imenovati, ali ja se ne bojim, Rusija vodi veliki informacijski rat. Primjer toga. Vanjska služba za vanjsko djelovanje uspostavila jedinicu koja je zadužena pomoći našim istočnim partnerima, odnosno istočno europskim er, e, zemljama gdje se govori ruski borbi protiv e, ruskog informa, informacijskog sustava. Ali nam je potreban i potrebna i takva posebna jedinica za zapadnu Europu, dakle u državama članicama Europske unije, jer nam je e, potreban i administrativni kapacitet kako bismo se oduprijeli tim pritiscima i postavlja se pitanje kakve poruke ruski političari šalju našim građanima. Te poruke su doista zastrašujuće. Evo jedan primjer. U Ukrajini oni su objavili vijest da je jedan dječak razapet u Donjecku u, na teritoriju koji je pod okupacijom ukrajinskih vlasti i to je napravljeno, objavljeno na tako dobar način da je cijeli svijet bio šokiran tom vješu. Oni su našli navodno svjedoka i on je objasnio detaljno kako je to napravljeno ali na terenu su ljudi naprosto rekli ne, ja ovo ne mogu potvrditi, u Ukrajini se to nikad nije dogodilo i tako dalje. Međutim, tada je već bilo prekasno, jer je vijest već bila objavljena i e, to je, nešto, to je vijest koja je zaživjela u glavama ljudi. I ako zapadni novinari imaju određene instinkte i određenu etiku, e, i ako se drže određenih granica Treba imati na umu da takve granice ne postoje u Rusiji. Oni koriste sve mogućnosti da nas e, zguraju u kut. I vidjeli smo dakle da pritisak s ruske strane raste. E, brojni stručnjaci, uključujući i stručnjaci, stručnjake koji su danas s nama, treba zapravo uključiti i njih kao i političare i članice NATO-a da se uključe u ovu e, bespoštednu borbu. Hvala. Hvala vam, predsjedniče. Ja smatram da ratovi preko posrednika nisu, nisu nastali jučer. No smatram da njihova popularnost i širenje se temelji na e, odgovornosti velikih zemalja i na objektivnim strahovima. Neki čak govore da nema nuklearnog oružja, vjerojatno bismo već bili u nekom sljedećem svjetskom ratu. No te su činjenice posljedica dvaju elemenata. Prvo je ono što ja zovem e, krizom onih zemalja koje su iscrtane odmah nakon Prvog svjetskog ranta. Eto, danas se vidite posljedice. I to su zapravo uzroci sukoba. A drugi element je nedostajanje demokratskog misionarizma SAD-a. SAD su nakon 89. preuzele tu ulogu misionara i sada je više nemaju. Hoćemo li mi ponovno moći uspostaviti novu ravnotežu? Mnogi smatraju da je istočna Europa, da se u istočnoj Europi jedino trebaju izbjeći nasilni načini i da treba izgraditi tampon zone između Europske unije i SAD-a. E, pardon, Rusije. Drugi pak smatraju da je na Bliskom istoku potrebno e, uspostaviti jedan sustav koji će se temeljiti na ravnoteži sila. To će biti rezultat nove političke e, geografije koja će proizaći svih ovih događaja. Neki pak smatraju da je jedini način da se zaustave apetiti Rusije, ali i drugih zemalja, to da se Europskoj uniji da novi protagonizam na međunarodnoj sceni. To svi znamo, no postoje opet problemi zbog toga što Europska unija ne može dogovoriti zajedničku vanjsku politiku. Eto, htio sam čuti vaše mišljenje o tome. Herzlichen Dank. Lass mich Hvala, ja ću iznijeti samo neke napomene. A zatim ću e, zamoliti naše goste da daju odgovor. Gospodin Lukas je rekao da zbog postupanja Rusija e, će pobijediti u ovom sukobu. Ja mislim da na temelju on e, svoje analiza, on ima pravo da je možda to kratkoročno istina, jer autoritarno uvođeni režim uvijek može razviti jednu strategiju sa svim komponentama koje se uz to u raju nego što to može demokracija gdje e, gospodarska moć nije u rukama političke moći gdje postoji dosta različitih čimbenika. No, povijest je uvijek pokazala da kada su se demokracije ujedinile da su u konačnici i pobjedile uz velike žrtve jer imaju e, mnogo više talenata e, za to i i imaju tu prednost da se mogu usprotiviti totalitarnim e, režimima. Velika Britanija je tu izvrstan primjer toga. I 39. 40. recimo, nemojte me krivo shvatiti, ne vučem ja paralele ovdje, ali tada je to doista izgledala kao prilično bezizlazna situacija za demokraciju u Europi a ipak je Velika Britanija uspjela, odnijela je pobjedu i mislim da bi nam to trebao biti uzor, da mi kao evropljani trebamo uvijek stajati na tim temeljima i sve ugroze autoritarnih režima koje se brzo mogu organizirati jer nemaju naprosto te duge demokratske procese, duge rasprave u parlamentima i tako dalje. Ali u konačnici ne smijemo odustati od svojih ciljeva E, i e, trajno je to uvijek bolji pristup e, ako se ta analiza dobro napravi. Riječ ima gospođa Volčuk. Hvala na ovim vrlo raznolikim mišljenjima. Samo nekoliko reakcija Mislim da jedna od točaka je taj rat protiv Europske unije. Ja se u tom smislu slažem da je sporazum o pridruživanju prvi, eh, prvi sporazum koji je zapravo eh, pokrenuo oružani sukob. I to je jedan veliki izazov jer inače su ti sporazumi o slobodnoj trgovini se svugdje sklapaju i Europska unija ih sklapa, a sada imamo sekuritizaciju trgovinskih odnosa. Postoji način da se time E, naravno upravlja. No ta sekuritizacija Europske unije po mišljenju Rusa je nešto e, s čime se Europska unija treba tek suočiti, ali isto tako percepcija onoga što Europska unija radi, bez obzira li je to promicanje demokracije ili ugovori o slobodnoj trgovini se tumači kao uplitanja e, i koristi se vojna terminologija u odnosu na ono što, se, što je zapravo instrument 21. stoljeća za stvaranje veza između kontinenata i zemalja. No, mora se reći da se ovdje radi o došljanju signala, e, a to je da je integracija sa Europskom unijom sigurnosna prijetnja zemljama u okruženju koje oni možda neće preživjeti. Ja dolazim iz Azerbeđana i e, žela sam govoriti o odnosima Azerbeđana i Europske unije jer Azerbeđan je možda najneovisniji što se tiče svoje vanjske politike, no raspravi su bile o odnosima između Rusije i Azerbeđana jer je e, tu poruka oko hegemonijskog utjecaja Rusije i spremnosti da se upotrebe vojne snage to na neki način to je nešto što je europska vanjska politika mora uzeti u obzir kako e, djelovanje drugih subjekata utječe na njezine vlastite politike. Hibridni ratovi nisu novi i korišteni su u cijelom 20. stoljeću kao što je već više puta istaknuto no mi smo zaboravili mnoge od tih lekcija jer smo naprosto krenuli dalje. Sjećam se razgovora sa jednom, s dužnosnicom u Ministarstvu obrane Ujedinjene kraljevine gdje sam e, pitala za hibridne ratove i rekla je li Ujedinjena kraljevina razmislila o tim temama. A ona je rekla da, mi e, znamo, znali smo da to moramo učiniti, ali uvijek su postali drugi prioriteti i hitnija pitanja i strateški nas je na kraju to iznenadilo kad je bilo riječ o Krimu e, što je znak da je to sve bilo jako dobro kalibrirano, da su korišteni različiti instrumenti kako bi se osiguralo E, da se ne koristi e, vojni, odgovor prije nego što se to u stvari i dogodilo. I zadnja točka vezana uz, predzadnja točka je vezana uz Siriju i Ukrajinu. Sirija i Ukrajina vezane su, one jesu e, različite, ali s druge strane čine Rusiju jednim neizbježnim saveznikom za zapad jer nema rješenja za Siriju u kojem neće sudjelovati Rusija a istovremeno e, e, treba ukinuti sankcije i brže riješiti ukrajinsku krizu na rusku korist ako to želimo znači povezano je to u smislu približavanja Rusije zapadu u A, s tim da je Ukrajina onda se koristi kao kompenzacija. I onda zadnja i najvažnija točka je ona dugoročna i kratkoručna nespojivost između e, e, osiguranja teritorijalnog e, integriteta Ukrajine i suverenosti. I tu je zanimljivo e, kako će se to kalibrirati, jer ako ugovor iz Minska bude proveden na način kako ga tumači ruska strana, to bi značilo da e, ukrajinska integracija s Europskom unijom će biti zaustavljena i tu nema jednostavnog rješenja. Ja nemam tu čarobni štapić, ali to je kalibriranje europskih stališta, osobito u formatu Normandije. To je pozicija koja ne stvara taktičke prednosti za dugoročne žrtve. Ja tu ću stati. Hvala. Budući da dolazim iz Njurka, moram reći da me zaista zadivljuje koliko je e, ova, ova skupina ljudi ovdje e, budna i pažljiva oko pitanja Rusije. Ovaj diskurs je sasvim različiti od onog kojeg čujem u Americi. Druga točka koju želim izniti i želim biti optimističan. E, posrednički ratovi ili hibridni ratovi su dobri ako znate kako ih igrati. E, jer za svaki dolar koji Europska unija e, potroši, Rusija treba potrošiti tisuću dolara i u nekom trenutku će ju to zaboljeti što se više Rusa uključi u što više sukoba i više resursa, to će biti viši ti troškovi. Ona e, druga strana toga je ako e, to diverzificira izvore energije iz Rusije prema drugim mjestima, onda dugoročno će to staviti Rusiju u jako loš položaj, ako je to cilj e, ove skupine. Ja ne želim zvučiti jako cinično, ali druga točka su ljudski troškovi na terenu koji su ogromni i činjenica da iz tih krajeva sada dolazi taj ogromni izbjeglički val koji uglavnom je usmjeren na Europsku uniju. Ako pogledate model izbjegličke krize, postoji načina da se i to pretvori u veći GDP za ovu regiju. Teško je to ostvariti političko, politički gledano, ali zapravo e, kad pogledamo, svi ti ljudi su radna snaga, uglavnom vrlo pismena i kvalificirana radna snaga koji mogu na neki način e, stvoriti tu i dodatna radna mjesta, a pretvoriti se u poduzetnike i tako dalje. Dugoročno bi to Europsku uniju učinilo snažnijom, a protivnike slabijima. Hvala. First uh, Mislim da je hladni rat neka vrsta smjernica ovdje. Hladni rat je bio prilično e, kao otičan. Često smo podupirali ljude i režime koji su bili jako neugodni. A sve je bilo pod izlikom da su komunisti još lošiji. E, no, ovo je sada mnogo jednostavnije. Ja nemam konkretno mišljenje o tome da li e, sam više ne volim kineske e, komuniste ili ono što su ruski komunisti učinili u Čečeniji. Mislim da tu moramo biti prilično e, neutralni. Često se moramo baviti zemljama koje nam se ne sviđaju, no kada je riječ o našim saveznicima, našim prijateljima koji žele biti kao mi, tu nam nedostaju odgovarajuće promjene i tu moramo se snažno suprotstaviti Ukrajincima i drugima koji su u sjeni Kremlja i e, zemljama koje su već u Europskoj uniji. Kada je riječ o Azerbeđanu u odnosu na Armeniju, tu moram reći da je tu nezgodnija situacija. Ja sam protivnik čečenskog terorizma, E, i e, mislim da jedan od uzroka toga je način na koji se pristupalo prema Čečeniji u 90. godine. No to je jako težak problem e, da je Čečenija bila dio Ujedinjenog krajstva i mi bismo imali teškoće s njom. Ne treba tu biti naivan. A što se tiče strateških komunikacija koje su nam potrebne na zapadu, da, apsolutno su potrebne u Washingtonu postoji e, da se naručuju studije slučaja kako bi se stekla stručna znanja kako se baviti i kako postupati s tim informacijama. Želimo ih približiti zapadnim glavnim gradovima, upoznati ih sa donositeljima odluka, vidjeti i naučiti, podučiti ih kako prepoznati te informacije Apsolutno je istina da su e, zapadni e, novinari e, educirani tako da cijene poštenje više nego istinu. E, primjerice, kad kažete da je ovaj avion E, srušen, da su ga srušili i Rusija, ali e, neki kažu da su ga srušili i Ukrajinci. E, mislim da mi u tom smislu trebamo odraditi bolji posao na zapadu. E, pitanje je da li ćemo pobijediti ili ne. Pa ja se nadam da hoćemo, ali nema tu zakona koji će reći hoćemo li pobijediti ili ne. Jer postoje primjeri jako dobrih i plemenitih zemalja i ideja koje su naprosto e, uništene. Nikad se nisu oporavile. Imate Atenu, imate Mletačku republiku, zemlje koje su se borile za svoje institucije, za svoje vrijednosti i smatrale da će pobijediti, ali na kraju nisu e, pobjedile, a još uvijek možemo čitati o njima u povijesti. Ja se slažem da su Putinove pobjede jako kratkoročne i da dugoročno Rusija ima velike probleme, ali mnogo tih kratkoročnih pobjeda na kraju se, ćete, ćete imati nešto. Ja se nadam, imam nade, ali mislim da ne bismo trebali biti jako samo zadovoljni jer postoji doista i velike prijetnje u tome. Herzlichen eh, eksperten, die mit uns diskutiert haben. Ihnen hvala e, stručnjacima koji su s nama raspravljali e, i svima vama hvala. Mislim da smo se od jutra koncentrirali više na Rusiju i istočno pa, e, susjedstvo, pa onda na južno susjedstvo, na Bliski istok. Zatim na pitanje posredničkih ratova ulogu Iran, Irana, Saudi Arabije koji se bore za prevlast u regiji uz korištenje argumenta religije. Razlozi na istoku su drugi, no u svakom slučaju mislim da moramo prepoznati da moramo pogledati i iza pozornice kako bismo pronašli odgovore, a ne samo se usredotočiti na ono što stoji u prvom planu. E, apsolutno je to jasno i definitivno ne bismo trebali ulaziti u poslove koje nas jačaju na jednoj strani, ali nas na drugoj slabe. U tom smislu imamo je, je nužno e, i ne, smije nas, ne smijemo e, doći do situacije gdje ćemo recimo po pitanju Ukrajine odustati od vlastitih principa. To e, nije posao koji, u koji bismo trebali ući jer mislim da bi nas to odvelo u krivom smjeru. i mislim da Rusija u najmanju ruku ima jednako tako veliki interes za borbu protiv e, islamskog terorizma kao što i mi to imamo. U tom smislu nema uopće e, motiva da u slučaju Ukrajine ili problematičnih razvoja događaja u Moldovi ili Gruziji da e, pođemo od toga da se može ugroziti teritorijalni integritet država. U svakom slučaju zahvaljujem našim stručnjacima, zahvaljujem i svim predstavnicima nacionalnih parlamenta koji su danas došli. Mislim da od jutra smo imali, i već i jučer poslije podne, vrlo intenzivna zasjedanja. E, meni je to bilo jako dragocjeno da su ovdje sudjelovali i kolege iz nacionalnih parlamenta jer nam je to proširilo određene vidike. E, nadam se da je i obrnuto slučaj, da smo i mi mogli proširiti kolegama vodike i da ćemo ovakve rasprave nastaviti u buduće. Hvala što ste došli, svima želim ugodnu večer u Briselu i dobar put kućama. Brisel ima određene nedostatke, ali još nitko nisam čuo da je rekao da je gastronomija loša, pa u svakom slučaju želim vam ugodnu večer i ovaj e, je sjednica zaključena. Where's my pen? There. My loss of pens kredit.